usmenom, e, e, u usmenom procesu, međutim ako se to ne prihvati u e, usmenom procesu, onda će se to prihvatiti. Dakle, radi se o zastupniku Aranžeu koji će zauzeti mjesto zastupnika Rausa. Sada idemo na glasovanje.